svima. Zahvaljujem eh, gospođi visokoj predstavnici koja je došla iz Japana da bi danas bila s nama. Svima želim laku noć.